Prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, <clears throat> seksualne reproduktivna prava su niz prava koji uključuju pravo na pristup seksualnom reproduktivnom zdravlju, informiranje o seksualnosti, o seksualnom odgoju te o slobodi prava da se ima ili ne djecu. Ta prava također su i apsolutni preduvjet za e, samostalnost žena i njihovo emancipiranje te ostvarenje jednakosti između muškaraca i žena. Međutim, brojne žene diljem svijeta ostaje bez tih prava zbog zakona, politika i praksa koji održavaju stereotipe i nejednakosti koji postoje. Dakle, Svjetski fond za prava žena izvješćuje da 214 milijuna žena u svijetu želi koristiti kontracepciju, ali nemaju pravo ili pristup na to i otprilike 800 žena svakodnevno umire zbog posljedica trudnoće ili poroda. Dakle, neupitno je da moramo više i bolje moći raditi. Danas ugošćavam dvije žene koje su proučavale seksualna reproduktivna prava žena pod različitim e, kutom gledanja. Dakle, imamo Majmunu Dekure koja je rediteljica filma Minjon koja se bavi seksualizacijom e, djevojčica u našem društvu, te Claire Pearson koja je sveučilišni predavač o politici rodnih prava i bavila se e, reproduktivnim pravima. Dakle, imamo dnevni red koji je jako gust danas. Pogledat ćemo e, forspan filma Majmune Dukure. Zatim ćemo joj dati riječ. Također želim u ovom uvodnom obraćanju reći da pitanje seksualnih i reproduktivnih prava jesu jako važno u cijelom svijetu. Europa je bila jedan od kontinenata na kojem se pitanje seksualnih reproduktivnih prava ostvarilo velik važan napredak, no nažalost u Europi e, se i ide unatrag po tom istom pitanju seksualnih reproduktivnih prava, te e, zakon koji o e, u Poljskoj koji dodatno uskraćuje mogućnost pobačaja za žene u Poljskoj je ugroza prava žena u Poljskoj i na odboru FAM eh, smo o tome govorili eh, jutros o Robertu Bidrolu koji je jedan aktivist za pravo na pobačaj u Poljskoj, no prije eh, razgovora o seksualnim i reproduktivnim pravima u trećim zemljama važno je da se borimo i za prava žena u Europi. Evo sada ćemo pogledati najavu vašeg filma Majmuna, onda ćete vi dobiti riječ. Hvala.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 privid I naravno to je i pitanje dvostruke ili višestrukih identiteta, zatim e, seksualizacija žena, prava žena u tradicionalnim društvima i tako dalje. Dakle, evo, ja doista radim reklamu ovdje majmunog filma, ali doista me dirnulo vaš način pristupa e, pitanja žena. Dakle, evo, sada vam dajem riječ na 8 minuta i bavit ćemo se ovom važnom važnim pitanjem pristupa seksualnosti danas. Hvala. Dobar dan. Hvala, hvala što me danas ugošćujete. Evo, dopustite da se predstavim nakratko. Ja sam Majmuna Dukure, mlada rediteljica. Dobro, 35 godina, ali kad kažem mlada, želim reći da sam jako dugo mislila da film nije nešto čime se mogu baviti i na kraju sam uspjela i jako mi je drago e, što sam samo sebe pobila, jer se možemo baviti jako važnim i ozbiljnim pitanjima tim posredstvom. Jedna od mojih glavnih omiljenih tema jeste položaj žene. I kao što ste rekli, ja sam napravila jedan prvi kratkometražni film koji se zove Mama, koji je obišao cijeli svijet i bio je na dvije, preko 200 festivala i osvojio je Cezar u Francuskoj. Evo, danas e, predstavljam taj dugometražni film koji se zove Mignon, Slatkice koji se bavi dakle položajem žena u društvu. Film je nadahnut mojim vlastitim iskustvom. Ja sam odrasla u poligamnoj obitelji u Francuskoj, u Parizu i bila sam svjedokinjom puno nepravda eh, koje su pretrpjele žene oko mene. Jako dugo sam bila revoltirana, osjećala sam tu revoltiranost koju danas koristim i to mi je motor, pokretač i nadahnuće. Evo, prije tri godine ideja mi je došla u jednoj, tijekom jedne proslave, kvartovske proslave, i tu sam vidjela u 19. arondismanu curice od 11 godina koje se popele na scenu i, i hiperseksualizirano, lascivno su plesale. Dakle, to su, to su bili plesovi poput onih koje vidimo u e, američkim e, videoklipovima, ali bilo je jako e, zbunjujuće jer to su djeca od 11 godina. Dakle, razmišljao sam o tome, pitala sam se da li su te curice svjesne e, o tome kakvu, kakvu sliku o sebi šalju. Razmišljao sam o sebi kada sam bila curica, o toj rastjepanosti između dviju kultura, dakle senegalske kulture mojih roditelja i moje zapadnjačke kulture, te sam odlučila tijekom godinu i pol dana e, istraživati, bavila sam se istraživačkim radom kako bih e, razumjela te curice i da vidim kako se one danas grade, kako grade svoju ženstvenost, kako pronalaze svoje mjesto u svijetu, evo, u novom svijetu društvenih mreža, koji im govori da što je više žena poistovećena s predmetom, to će više imati susjet, e, uspjeha, više lajkova, više ljubavi. I dakle, trebate shvatiti da su te curice danas spremne za, na sve kako bi dobile tu ljubav, taj novi oblik ljubavi. Nažalost, vidjela sam neke stvari od kojih sam se sledila. Naime, danas djeca koriste te društvene mreže kako bi se ponašala poput odraslih osoba. Dakle, povode se mimikrijom. Neka djeca rade selfije, svoga <laughs> internih dijelova svog golog tijela. Opet, kako bi došle do tog uspjeha, do te ljubavi, vidjela sam neke curice koje pune svoje gačice kako bi imale obimnije stražnice. Dakle, sve to što se vrti oko tijela curice kako bi ono bilo više seksualizirano, a u biti to su curice, to su djeca. Dakle, to je nešto što me zbunilo. Vidjela sam neke stvari poput e, toga da neke curice danas su izložene prostituciji. Jednu sam upoznala koja ima 12 godina i koja se prostituira. Dakle, kada razgovaramo, ona mi objašnjava da to radi jer e, joj to daje dojam da postoji, to joj daje dojam da je muškarci koje susreće da je vole, stječe dojam da joj se pridaje značaj, pažnja koju na koje inače nema pravo. I istina je da je sve to što sam mogla vidjeti stvorilo u meni tu svetu vatru, tu apsolutnu želju da napravim taj film Minjon, dakle što znači slatkice. Dakle, to su Evo, to je film o toj curici od 11 godina koja se zove Ami, koja je razvučena između dva modela ženstvenosti. Dakle, ima model svoje majke koja će pristati na poligamiju koju će, joj nameće njezin muž i tiho će patiti, jako patiti, ona će odbiti taj uzor, taj model, kaže za sebe da želi doći do svoje slobode i otiće do nekog vida slobode, barem onoga što ona smatra da je sloboda, dakle tu slobodu će, će voditi ples koji je maksimalno seksualan i dakle to je skupina curica koje se zovu slatkice, dakle Le Mignon, e, koje zajedno plešu i ulaze u to pretjerivanje, nadmetanje, nadmetanje koje nameću društvene mreže između ostalih. Dakle, dolazi se do tog pitanja koje postavlja film, dakle, objektivizacija tijela žena nije li to još jedan od vidova pritiska koje one trpe. Dakle, evo, to su ta dva pritiska kojima su te curice izložene i o kojem pričam u filmu. Danas bilo dobro da ovaj film, e, odnosno film koriste e, odgajatelji u školama, u udrugama koje vode svoju djecu da vide taj film i to su stvari koje ih prevazilaze jednostavno. Pričali su mi ljudi ogromne, jako brojne situacije za koja nemaju rješenja i drago im što mogu sada koristiti taj film kao pedagoški materijal zahvaljujući kojem će moći razgovarati s tom djecom i saslušati ih i čuti s čime su ta djeca, naša djeca suočena i, i to i nas odrasle dovodi u pitanje glede instrumenta, alata koje im dajemo na raspolaganje u svojoj izgradnji. Dakle, bilo da se govori o seksualnosti, u svakom slučaju, te curice su odrasle žene, sutra, sutra će biti odrasle žene, dakle, curice koje stavljaju svoje golišave ili gole e, slike na internet, znate, sljedeća etapa vrlo lako može postati prostitucija ili pristup pornografskom sadržaju. I to je nešto što sam vidjela i ustanovila. Dakle, jako, jako mlada tjeca već u višim razredima osnovne škole ili u šestom razredu otprilike koji djeca tog uzrasta gledaju pornografske sadržaje i onda reproduciraju ono što vide. I to je naravno traumatično jer imati pristup tom sadržaju, to je traumatično i za dječake i za curice. Dakle, curice si mogu reći ja sam predmet i tako se trebam ponašati, a dječaci se trebaju reći Dakle, evo, ima naravno sav taj kompleks e, muževnosti, izdržljivosti i tako dalje i pogled na curicu koja, na curice koje ih okružuju. Evo, doista mi je drago što sam tu. E, ovo je za mene angažirani militantni film i ono što me navod da radim taj film jeste stvarnost, situacija na terenu koju sam mogla observirati. Dakle, trebamo doista zajedno raditi umjetnici, roditelji, obrazovni sustav, političari. Dakle, vi ste nam doista jako potrebni. Evo, razgovarala sam s jednom socijalnom radnicom koja je objašnjavala kako ne raspolažu s dovoljno sredstava u tim obrazovnim odgojnim centrima centrima za mlade raspolažu sa doista premalo sredstava. Treba također raditi na prevenciji, dakle treba se time baviti što je prije moguće. Vjerujem da možemo zajedno ostvariti neke rezultate, ali doista se trebamo, moramo se uhvati u koštac obje ručke s tim problemom, pogledati ga ravno u oči i preći s riječi na djela. Eto, ja vjerujem u to, znam da i vi, Marija, vjerujete u to i nadam se i vjerujem i svi koji su tu oko vas. Toliko od mene, hvala. Hvala, hvala Majmuna. Evo, doista je zanimljivo što ste rekli na kraju. Dakle, to da se vaš film koristi u školama ili u centrima za mladež. Često kada se govori o seksualnom odgoju, to je nešto što može prepasti ljude, jer ljudi misle da se treba govoriti o seksu, o spolnu, osnošaju o spolnim odnosima, onako kako se radi na e, tele, negdje na nekim drugim sadržajima, ali u biti treba objasniti djeci da trebaju ostati djeca i dati im kodove kako bi ostala i dalje djeca i dati im, dati alate da se zaštite od onoga čemu mogu biti izloženi u današnjem svijetu. evo, još jednom želim reći da vaš film pokazuje do koje mjere djeca mogu biti manipulirana svim tim društvenim mrežama. Evo sada odmah predajem riječ Claire Pearson koja je e, profesorica sveučilišta u Liverpoolu. Izvolite, imate 8 minuta. Thank you for inviting me to speak today. My name is Claire. Hvala što ste me pozvali na, da održim danas e, izlaganje. Zovem se Pearson Claire i profesorica sam na sveučilištu u Liverpoolu, bavim se reproduktivnim zdravljem. Ovo je inače jedna studija koja je izvedena zajedno sa brojnim partnerima iz SAD-a, Filipina i e, Ujedinjenog kraljevina gdje su se bavili e, dakle, pravima seksualnih i reproduktivnih prava u Južnoafričkoj republici i na Filipinima. Naš prvobitni projekt bila je jedna manja studija e, na temelju toga smo razvili jednu veću studiju. Također smo obavili posjete u obje zemlje 2018. godine gdje smo se sastali sa akademicima, aktivistima i e, djelatnicima koji se bave reproduktivnim zdravljem na terenu. Također smo proučili pristup, pristupačnost e, da dakle, reproduktivnom e, zdravlju u obje zemlje. Postoji jedan okvir e, koji su razvile američke feministice iz SAD-a, dakle gdje se govori o ženama koje žele imati djecu, žene koje ne žele imati djecu i o pravnom okviru. Reproduktivno pravo ne tiče se samo negativnih e, definicija na pozitivnu tumačenje koje e, zahtjeva od ljudi da aktivno podržavaju reproduktivna prava. Nejednakost različito utječe na različite kategorije žena. Različiti faktori poput e, života na selu ili na gradu, socioekonomski status, vjeroispovijest e, i podrijetlo također utječu na pokušaj e, ograničenja reproduktivnog prava. Mi smo u ovome projektu radili na temelju jednog okvira koje je izradio gospodin McLeod sa sveučilišta u Južnoafričkoj republici koji ustanovio da postoje različiti uvjeti poput pravnih e, okvira koji utječu na reproduktivno pravo, ali isto tako i zdravstveni sustav. No, na njega također usjeće i percepcija u društvu, dakle kako se gleda na pitanja poput pobačaja kontracepcije, što može izazvati stigmatizaciju i negativan stav e, i manj ograničen pristup takvim uslugama. Moramo imati mnogo dublje razumijevanje reproduktivnog zdravlja u različitim kontekstima. Dakle, kako bismo vam dali e, malo širu sliku, na Filipinima ključni zakon za reproduktivno pravo je zakon o odgovornom roditeljstvu i reproduktivnom pravu koji govori o dakle seksualnom odgoju, zatim e, skrbi za majke i planiranju obitelji. U Manili e, uveden je jedan regionalni zakon koji doduše nije izričito zabranio kontracepciju, ali obeshrabruje muškarca da koriste te usluge. Ova uredba je također bila predmet e, pred jednom komisijom UN-a zbog kršenja ženskih prava. Međutim, e, takvo e, ograničeno korištenje kontracepcije dovodi do neželjenih trudnoća. 54% trudnoća na Filipinima nisu planirane. Pobačaj je nezakonit, međutim, oko 6000, ima oko 6000 pobačaja godišnje, a 150 žena završi u bolnici, neke i završe smrtnim ishodom. 2016. godine imamo politiku o prevenciji i upravljanju komplikacijama u slučaju pobačaja, međutim e, ponekad se ženama odbija liječenje nakon pobačaja, a e, zdravstveni djelatnici ih stigmatiziraju. Primjerice, e, ginekonološko društvo na Filipina Filipina opisalo je pobačaj kao nemoralan i nezakonit u svojim smjernicama. Južna Afrička republika ima bitno drugačiji pravni okvir od Filipina, pristup e, zdravstvenoj skrbi zamčen je ustavom, a postoji liberalan zakon o pobačaju. Do 12. tjedna je moguće pobačaj, a nakon toga pod određenim uvjetima. postoji e, opasnost od e, opasnog pobačaja najčešće kod određenih društvenih skupina kao što su ljudi koji žive na selu i ljudi iz nižih društvenih slojeva. Postoji i stigma zbog pobačaja, zatim nedostatak e, adekvatno osposobljenog osoblja i strah od diskriminacije ili pak kršenje povjerenja od strane zdravstvenih djelatnika. Što se tiče korištenja kontracepcijskih e, sredstava, relativno je visoko, međutim e, pristup tome je nejednak. U obje ove zemlje vidimo da postoji i neke suštinske rasprave i simboličke rasprave koje sprečavaju pristup reproduktivnom zdravlju, odnosno reproduktivnom pravu. Postoje zakoni koji govore o kontracepciji koji se ne provode na odgovarajući način. Očito je da pravni okvir na različite načine utječe na žene, socioekonomski status i rasa također imaju e, odlučujuću drugu ulogu u tome tko će imati pristup zdravstvenoj skrbi. Zatim tu je pitanje i decentralizacije kod pružanja zdravstvene skrbi. Na obje lokacije, lokacije postoje e, dokazi o tome da lokalne vlasti ne provode nacionalne propise. Reproduktivno zdravlje je pitanje koje zadire u ljudska prava tako da je važno da se primjenjuju međunarodni ugovori. Dakle, također je važno da se zna da je liječenje nakon pobačaja nešto što je zakonito na Filipinima, a pobačaj je u Južnoafričkoj republici. Jasno je da se reproduktivno zdravlje stigmatizira u obje zemlje, ali iz različitih razloga. Oko 90% stanovnika Filipina smatra da je nemoralno, a oko 13% smatra da je kontracepcija nemoralna. Dakle, neki čak smatraju da je trudnoća kazna za žene koje ulaze u seksualne odnose izvan braka. U Južnoafričkoj republici Kontracepcija se smatra zapadnjačkom i nemoralnom. U ruralnim područjima, nakon što su korisnici vidjeli prednosti od pristupa mogućnosti pobačaja, e, dakle, to se manje gledalo na taj način. Opozicija e, pobačaju se gledala kao mogućnost obrane vrijednosti zajednice. Kad smo provodili e, istraživanja na terenu, pokazalo se da pokazalo se da ovaj projekt koji se bavi socijalnim i kulturnim faktorima koji utječu na pristup reproduktivnom zdravlju. E, mi smo se bavili pitanjima kao što su kontracepcija i pobačaj i to definiraju različiti akteri, uključujući političare, aktiviste i tako dalje. Dakle, mi se nadamo da ćemo izgraditi e, neke obrazovne alate te da ćemo moći lobirati za odgovarajuću pravnu, za odgovarajući pravni okvir interesting uh, Hvala Claire. Ova studija je bila vrlo zanimljiva i posebno rasprava o Filipinima. Jutro smo razgovarali o Filipinima, tako da nam je bilo vrlo zanimljivo čuti što se tamo događa sa seksualnim reproduktivnim pravom. Sada ću dati riječ onim uh, zastupnicima koji su prisutni. Izabel Wisler u ime EPP-a ima riječ prva. Madame Wissler, vous avez la parole. Cliquez sur Speak, s'il vous plaît. Izvolite, gospođo Merci. Euh, merci, madame la Hvala lijepo. Zahvaljujem vama, predsjednice i našim uzvanicima. Mi u parlamentu nastojimo zaštititi našu djecu protiv predatora u ovim vremenima dominacije interneta i društvenih mreža. Međutim, tu je ulogu teško ostvariti s obzirom da e, smo već e, postoje napredne stvari koje se tiču zaštite osobnih podataka. Kao kvestorica želim pitati naše uzvanice imaju li one možda neke savjete koje bi nam mogli dati. Majmuna de Kore nam je detaljno opisala što se događa na internetu i na društvenim mrežama čemu su izložene naše kćeri, naše djevojčice i one se također izlažu i to me posebno zabrinulo. Opasnosti su ogromne, mislim da ste ih vrlo dobro opisali i htjela bih još jedanput naglasiti ono što je rekla i Marija Rena, a to je važnost obrazovanja važnost e, seksualnog i reproduktivnog odgoja. To je i dalje tabu tema u mnogim zemljama i nije uvijek e, prihvaćena tema čak niti ovdje u parlamentu. Što se tiče jednog dijela žena u najmanju ruku mogli bi se izbjeći neki od tih pobačaja, ali mislim da je ovo upravo prva faza. I mislim da bismo trebali zapravo upravo prepoznati to pravo na seksualni i reproduktivni odgoj. Za početak. Hvala i sada dajem riječ našim uzvanicama. Izabel Santos i za klub SID. Hello. Penso que agora estão todos a ver-me e a ouvir-me. Eu queria cumprimentar, agradecer eh, à Presidenta por... Hvala lijepo. Evo ja želim zahvaliti predsjednici što je organizirala ovaj sastanak. Također bih eh, čestitala i našim uzvanicama na vrlo zanimljivim izlaganjima. Što se tiče naše prve uzvornice, gospođe Dukure. Htjela bih joj postaviti jedno pitanje na istu ovu temu koju je spomenula kolegica Izabel, a to je važnost seksualnog i reproduktivnog odgoja. A tu je i odgoj putem društvenih mreža. To je zapravo odgoj koji nas tek čeka. O tome smo mnogo već razgovarali. Nažalost, ima vrlo malo odgojnih mjera na društvenim mrežama, a to bi trebalo spriječiti seksualno uznemiravanja usmjereno prema mladima. U drugom govoru smo čuli usporedbu među dvije zemlje, što bi nam trebalo omogućiti da ekstrapoliramo određene zaključke koje se tiču drugih zemalja, e, kao što je dekriminalizacija pobačaja, što je vrlo važno za moju zemlju, Portugal. Mi smo pokušali spriječiti broj pobačaja i boriti se protiv seksualne diskriminacije nad ženama veliki je broj žena kroz naraštaje poznavao ove dramatične situacije. Ovdje mislim prije svega na društvene nejednakosti i njihov utjecaj na seksualno i reproduktivno zdravlje. nejednakosti se povećavaju i mislim da treba pripaziti na učinak e, tih nejednakosti na seksualni i reproduktivni odgoj. Hvala, Izabela. A sada riječ ima zastupnica Bilbao Barandika buenas agradecer. Hvala lijepo. Hvala lijepo na svim informacijama koje ste nam dali i na posljedicama, odnosno vi ste nam pokazali jednu bitno drugačiju stvarnost i čini mi se da su komisija i parlament preuzeli obvezu da postignu određene pomake kada je riječ o reproduktivnom e, zdravlju i pravu žena i mislim da ćemo uspjeti osloboditi žene diljem svijeta. Sva izvješća, uključujući izvješća UN-a, govore o tome da da se treba dati istaknuti, dati istaknuto mjesto ženama. Heidi Hauter. Ms. Otala, press the speak button, please. Molim vas da pritisnete gumb. Yes. Yes. Hello. Yes, thank you very much for the... Da, hvala vam svima na izlaganjima. Mislim da možemo iznijeti sljedeće zapažanje. U posljednjih nekoliko godina suprotstavljanje ženskim seksualnim i reproduktivnim pravima treba se staviti u jedan širi politički kontekst. Taj politički program može se opisati kao program koji je protuženski, proturodni, neki čak smatraju da bi riječ rod trebalo izbrisati iz našeg riječnika. To se također dovodi u vezu sa određenim protivljenjima prema LGBT zajednici i često se koristi u propagandne svrhe u zemljama koje tek prolaze kroz modernizaciju i demokratizaciju. To se događa u našem istočnom susjedstvu, u Ukrajini, Gruziji, Armeniji, dakle zemljama gdje je Rusija vrlo aktivna u tim pitanjima. Kao što je upravo rekla kolegica Bilbao Barandika, mislim da mi u Europskom parlamentu moramo nastaviti surađivati na temelju tog uvjerenja da su seksualna i reproduktivna prava sastavni dio programa zaštite ljudskih prava i već u prethodnom sazivu ja sam proizvela jednu procjenu E, utjecaja tih e, snaga koje se zalažu protiv pobačaja, protiv rodne ideologije i tako dalje u parlamentu. I upravo radim na tome, na toj publikaciji zajedno s Elenom Saharenko. Mislim da ne možemo ignorirati te snage koje rade protiv ženskih prava i moramo braniti ženska prava posebno kada se nađu na meti pravosudnih tijela. tak? Kanko. Madame Kanko, s'il vous plaît. Oui, j'essaie de me connecter. Dobar dan, evo pokušam se konektirati. Dobro, hvala najljepša predsjednice. Dopustite da zahvalim također svim govornicima na njihovim jako zanimljivim nastupima, osobito gospođi Dukure. Ono što ste spominjali o svom osobnom iskustvu je nešto što se prepoznaje, dakle, evo, govorili ste o poligamnoj obitelji, ja nisam odrasla u takvoj obitelji, ali pola svog, svoje, svog sam provela u takvom kontekstu, dakle, mogu zamisliti kako je. Hvala vam na tome što ste podijelili svoje iskustvo. Dakle, reproduktivna prava su pitanja koja se tiču žena, ali i ljudska. Uskraćivati ih znači uskraćiti ženama njihovu moć i samostalnost i njihovu budućnost i slobodu. Dakle, želim postaviti sljedeće pitanje našim gošćama. Kao prvo puno se govori o nacionalnim ovlastima i sporazumima u ovom parlamentu, ali također ima puno mjesta i za jednakost ljudska prava, no pobačaj je jako strogo uokviren u mnogim zemljama članicama i čak postoje i pokušaji da se uskrate neka prava koja su već, e, koja već postoje. Dakle, da li vidite legalnu e, tu legalnu situaciju, pravnu situaciju kao moralno kompatibilnu. Dakle, nedavno smo govorili o položaju žena u misijama održavanja, očuvanja mira Prema vašem iskustvu, što mislite, da li može imati značaja da veći broj žena bude u konfliktnim situacijama, u snagama očuvanja mira, osobito kada znamo dakle, osobito u kontekstu kada se, koji nam je poznat da se žene i djevojke koriste kao eh, oružje eh, rata Pitanje za profesoricu, što, više, što još mogu države članice raditi Europska unija kako bi osvijestili žene i djevojke i zašle ih od endometrioze i koje i tekako mogu negativno utjecati na mogućnost e, na reproduktivne sposobnosti žena i isto tako po pitanju pristupa kontracepciji. Hvala. Hvala Sita. Sada ću dati riječ dvijema ženama iz odbora FAM, Predragu Matiću, koji je izvjestitelj za položaj žena i reproduktivna stanja, e, seksualna reproduktivna stanja. E, dakle, Predrag Matić, izvolite imate riječ. Thank you, Chair. Dear colleagues, in Croatia. Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena su jedna od ključnih tema u današnjim diskusijama vezanim uz ljudska prava i nedjeljiva su od ostvarenja temeljnog prava na zdravlje kao i postizanja rodne ravnopravnosti, prevencije i suzbijanja rodnog utemeljenog nasilja i siromaštva. Ona spadaju u šira ljudska prava, obuhvaćajući različite dimenzije trenutne političke i društvene situacije, te samim time imaju vidljiv utjecaj na demokratske procese unutar Europske unije. Ovo je izrazito važno za spomenuti i u pogledu recentnih odluka koje dolaze iz nekih država članica, a koje predstavljaju regresiju u postignutim standardima i civilizacijskim dosezima. S obzirom na sve opisanu i trenutnu situaciju u Europskoj uniji, institucije Europske unije imaju odgovornost promovirati i podržavati seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, kao i cjelokupno zdravlje, sigurnost i život žena diljem Europe. Europski parlament se u nekoliko dokumenata već bavio tom temom, a kao što je navedeno u rezoluciji Europskog parlamenta o kriminalizaciji spolnog odgoja u Poljskoj i u skladu s poveljom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, seksualno i reproduktivno Zdravlje i prava žena povezana su s nekoliko ljudskih prava, uključujući pravo na život i dostojanstvo, slobodu od nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, pravo na pristup zdravstvenoj zaštiti, pravo na privatnost, pravo na obrazovanje i zabranu diskriminacije. Uzimajući to u obzir, postoji nesporiva odgovornost država članica i institucija Europske unije da garantiraju visoko kvalitetno seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena. Kao što neki od vas znaju, ja sam izvjestitelj Europskog parlamenta za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena. Ovo izvješće dolazi u ključnom trenutku za Europsku uniju jer svjedočimo nazadovanju i regresiji u pravima žena, a koje je u posljednje vrijeme sve snažnije, pa i pod izlikom pandemije COVID virusa, doprinosi eroziji već stečenih prava i ugrožava zdravlje i živote žena i djevojčica. Europski parlament iskazao je zabrinutost za navedenu problematiku, najrecentnije u rezoluciji Europskog parlamenta o nazadovanju u području prava žena i rodne ravnopravnosti, ističući seksualna i reproduktivna prava i zdravlje žena kao jedno od ključnih područja koje je targetirano u spomenutom nazadovanju. Cilj ovog izvješća, a kako ga ja vidim, je čvrst stav s pristupom utemeljenim na ljudskim pravima i naglaskom na to da nitko ne izostane u ostvarenju svog temeljnog prava na zdravlje u izvješću se fokusiram na nekoliko ključnih područja seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje su prepoznate kao najhitnije za rješavanje u Europskoj uniji, a to su sveobuhvatna seksualna edukacija, kontracepcija, siguran i legalan pobačaj te zdravstvena skrb za majke i trudnice. Uz to, ono što posebno želim naglasiti je činjenica da su svi izazovi vezani za seksualno reproduktivna prava žena s kojima se suočavaju države članice zajednički evropski izazovi od kojih neki imaju vidljive izravne zajedničke posljedice na Europsku uniju, poput ograničavanja prava na pobačaj, na taj način prisiljavajući žene da putuju u druge zemlje Europske unije ili direktno kršenje seksualnog reproduktivnog prava žena, što predstavlja rodno uvjetovano nasilje i mora se adresirati na EU razini. A neke s neizravnim i podjednako zajedničkim posljedicama poput razlike u dostupnosti kontracepcijskih sredstava što utječe direktno na zdravstvene razlike u Europskoj uniji. Seksualno reproduktivno pravo žena je EU pitanje te se kao takvo mora promovirati, podržavati i štititi. Svjestan činjenice da tu spada, da seksualno reproduktivna prava žena spadaju u nadležnost država članica, želim naglasiti na to prije svega znači da države članice imaju pozitivnu odgovornost da u skladu sa svojim suverenitetom i načelom supsidijarnosti osiguraju pun, pristup punom opsegu seksualnog reproduktivnog prava žena usluga. Europski parlament kao najviše predstavničko tijelo europskih građana mora pozvati sve države članice da se ovom, ovom pitanjem pozabave na odgovarajući način jer je Europska unija iako ima jedan od najviših standarda, suočena sa sve više izazova nejednakosti te razlika u pristupu seksualnim pravima, seksualnim reproduktivnim pravima žena. Tome, nažalost, svjedočimo i posljednjih par dana u ekstremnom obliku koji dolazi iz Poljske i usudio bi se reći da više ne smijemo dozvoliti da se kršenje ljudskih prava skriva iza argumenata nadležnosti država članica. Na kraju, želim istaknuti stav ispod kojega nećemo ići. Dosegnuti standardi u ljudskim pravima moraju biti zajednički, nadnacionalni i ne mogu se derogirati. Thank you very much for your attention. Uh, Hvala. Sada dajem riječ uh, Margariti Delapisa Sakarijom iz odbora FAM uh, iz ECR-a. Dobar večer. Izaći iz jednog zatvora kako bi se ušlo u drugi. Hm. Ne treba se ići protiv nevinosti i čistote. Ono što se može činiti slobodom pretvori se jako brzo u ropstvo. Djeca se ne mogu razvijati, instrumentalizira se jako brzo odnose, međuljudske odnose. Ne može biti povjerenja ukoliko se nećemo moći uzdati jedni u druge. Dakle, tu onda nastupaju traumatizmi. Nemoguće je davati ili primati afektivnosti. To je ono što se vidi ovdje u Europskom parlamentu kada se banaliziraju stvari poput koje su toliko važne kao što je seksualnost, na primjer. Seksualnost je dar životu. I takve stvari dešavaju kada se promovira pobačaj, kada se ne spajaju ljubav i seksualnost. Govori se o seksualnom i reproduktivnom odgoju, a postani se ostavljaju ljubav i život. Eto, zbog čega djeca upadaju u te perverzne situacije koje su ilustrirane u filmu koji se zove Minjon slatkice. Dobro, evo, odgovaramo na pitanja koja se postavljaju, ali e, želim reći da rad koji, se, koji je posvećen namijenjen promičbi pobačaja nije nešto, ne radi se o promjeđu pobačaja, nego pravu na dignitet i zdravlju e, žena. A sada dajem riječ e, dvijema našim gošćama. Hvala vam na svim vašim nastupima. Evo, ja ću vam ispričati jednu anegdotu. Dakle, predstavila sam svoj film, e, kao što rekao, tijekom rasprava i nakon, dakle, nakon, nakon gledanja film razgovarala sam sa publikom i jednog dana jedna majka je došla, obratila mi se sva u suzama i zahvalila mi je na filmu. Rekla mi koliko je potresao film, koliko je bila dirnuta. Isto mi je me je pitala zašto nisam ranije napravila taj film. Onda sam je objasnila kako, je, kako treba dosta vremena da se napravi film i rekla je, bilo, tako bi voljela da je taj film postojao ranije. Evo, danas sam došla svojom devetogodišnjom čerkom, e, gledali smo zajedno filma, kada je imala sedam godina, ona je bila na jednoj društvenoj mreži koja je namijenjena jako maloj djeci i na toj društvenoj mreži jedna odrasla osoba, dakle ta je, e, ta je mreža namijenjena djeci, ali neki e, ljudi odrasli e, su, mogu tu doći. Dakle, tražio je od nje da se skine, da se razgoliti. Dvije stvari tražio od nje, ne, ne mogu reći tu drugu stvar. I majka je otkrila razmjenu poruka i slika neko vrijeme kasnije, to to je katastrofalno utjecalo na nju. I rekla je da sam vidjela ranije vaš film, tako što ne bi se nikada dogodilo. Ne bi se nikada dogodilo jer bih bila u stanju razgovarati, komunicirati s svojom čerkom, objasniti joj što znači njeno tijelo, razgovarati s, njoj, s njom o značaju svoga tijela i odnosa tog tijela sa drugim, e, sa drugim objasniti joj što je intimnost, mogla bi znati bolje zašto svoje dijete, ne bi smatrala te teme kao tabu teme, jer to je ono što se danas smatra. Smatra se da je to tabu tema, ljude, ljudima je teško razgovarati, boje se razgovara s djecom o tome i ljudi su onda ili suočeni sa takvim nečim poput ove majke s kojom sam razgovarala ili će djeca e, dakle učiti sama na televiziji, na internetu, preko društvenih mreža. I nažalost mislim da se svi možemo složiti s tim da da smo ipak mi ti koji najbolje mogu djeci pomoći, objasniti kako da se izgrade, kako postati odrasle osobe, kako izgraditi svoj seksualni identitet, kako pronaći tu slobodu onkraj svega onoga što se nameće e, svakakvim društvenim diktatima. Puno se govori o pravima žena. To je od ključnog značaja, da. Ali treba započeti, po mom mišljenju, i sa odgojem budućih žena budućih muškaraca. Dakle, to su žene sutrašnjice i muškarci sutrašnjice koji se trebaju znati ponašati jedni sa drugima i taj rad treba istovremeno, dakle, treba se i na tom istovremeno raditi s našom djecom. Hvala vam. Hvala vam, Majmuna. Claire, ukoliko ste tu i želite nešto reći, evo, imate riječ, ne znam da li ste još na vezi. Claire Pearson, Hvala. Evo želim se nadvezati na par stvari koje su brojni govornici spomenuli. Jedno se tiče uloge od koja, koja je očito jako važna kad se govori i o spolnom odgoju. No, želim jednu stvar reći. Odgoj je povezano jako često i sa religijskim i kulturnim utjecajem i postoje neke situacije u zajednicama koje dovode u pitanje neke od vrijednosti, od pitanja koja se objašnjavaju djeci. Ljudi su također spominjali ljudska prava i zabranu pobačaja. Premda ne postoji nikakvo eksplicitno pravo na pobačaj e, ni u kakvom dokumentu, ali postoje neki minimalni standardi što se tiče odredaba, zakonskih odredaba koje e, je e, potvrdio Europski sud. govori se o dekriminalizaciji žena koje se odluče za pobačaj. Dakle, postoje neki minimalni standardi kada se govori o zdravlju fetusa, odnosno o zdravlju majke, ali te standarde, te norme trebaju biti popraćene sa pravima, pravima. Evo ja sam iz Sjeverne Irske i nedavno smo imali dekriminalizaciju pobačaja, ali nemamo u službama odredbe jer to nije riješeno. Dakle, jedan čovjek je govorio o ženama koje e, putuju u inozemstvo, ali o žene iz Sjeverne Irske putuju u Englesku za pobačaj. Dakle, ta, ti zakoni moraju biti popraćeni dakle, e, i političkom voljom. To su, eto, moja glavna, e, moji glavni komentari. Hvala. Daću sada riječ e, Luizi iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Ok. Sorry. Yes, thank you very much and apologies. I had difficulties in switching. E, hvala najljepša, imao sam malo problema s mikrofonom, te, pa se ispričavam zbog toga. Ovo su bila doista jako zanimljiva javljanja i dirljiv e, isječak iz filma. Želim podsjetiti da je Europska unija posvećena promičbi, zaštiti i ostvarenju svake individue koja treba e, u potpunosti moći slobodno e, odlučivati o pitanjima koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja. I druga stvar koju naglašavamo u svojoj komunikaciji jeste univerzalno pravo na e, seksualno odgoj i reproduktivni odgoj. Dakle, to su neke od stvari koje su danas tijekom rasprave spomenute i želim vas e, uvjeriti da o tome govorimo u svojoj komunikaciji u razgovorima s svim partnerskim zemljama. Što se tiče zakonodavnog pristupa, želim naglasiti da je tekuća godina godina roda za Europsku uniju u trećem mjesecu komisija je usvojila novu strategiju za rodnu jednakost za narodno petogodišnje razdoblje koja se bavi e, rodnoj jednakosti na radnom mjestu, ali isto tako i o rodno uvjetovanom nasilju. Dakle, mi smo sada u postupku zaključivanja trećeg plana djelovanja e, rodnog plana djelovanja koji se bavi dakle politikom, jačanjem položaja žena ovaj. i to će biti naš doprinos e, i nešto što koristimo u odnosima sa trećim zemljama. Također želim e, ponovno ovdje reći da je naša ključna inicijativa podrška dakle rodnih pitanja u trećim zemljama i to je to tu surađujemo sa UN-om i bavimo se rodno uvjetovanim nasiljem. Evo, kada sam slušala gospođu Pearson, bilo je jasno da, moramo, da se moramo baviti pitanjima, ne istim pitanjima na vrlo različit način, ovisno o zemlji u kojoj se radi. I evo zadnja stvar možda koju želim reći, U izradi novih financijskih e, programa trebamo imati rodno odgovoran pristup u e, glavnim ciljanim programima, dakle 20 25% namijenjenom rodnim pitanjima. Dakle, evo to je pokazatelj, usprkos onome što je gospođa Hautala rekla, dakle da postoji dakle, nazadovanje, odnosno da se odbija e, odbijaju rodna pitanja, mi u Europskoj uniji nastojimo e, staviti u prvi red borbu za e, rodna pitanja i na tome jako inzistiramo. Hvala vam najljepša. Hvala vama. Evo, zaključujemo dakle pitanje seksualnih reproduktivnih prava. Još jednom želim zahvaliti svima na sudjelovanju u ovoj raspravi. Sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda, to je razmjena